E, dobro jutro, e, započinjem, otvaram sjednicu. Dame i gospodo, prva tema na našem dnevnom redu je glasovanje o zahtjevima za hitni postupak temeljem e, članka 154 poslovnika glasovat ćemo tri prijedloga. Prvo, e, odbor PEŠ koji se odnosi na pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo zbog povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Unije. Jedan govornik može podržati prijedlog, a jedna osoba se može protiviti prijedlogu. E, mogu govoriti i e, predsjednik i izvjestitelj. Želi li neko uzeti riječ? Ako ne, onda stavljam taj prijedlog na glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Prihvaćen. Gestimmt, die Frist für die Einreichung von Änderungsanträgen ist heute do danas u 13 sati možete prijedniti prijedloge izmjena. Potom još jedan prijedlog odbora za ribarstvo, odobrenje za ribolov ribarskim plovima Unije u vodama Ujedinjene kraljevine i robolovna aktivnost ribarskih plovila Ujedinjene kraljevine u vodama Unije. Dakle, ista stvar. Javio li se netko za riječ? Nitko se ne javlja. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Dakle, o ovom se glasa također sutra, a rok za amandmane je danas do 13 sati. Treći prijedlog, odbor za promet i turizam, određeni aspekti sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije. Ponovno, jeste stvar. Javlja se netko za riječ? Ne. Nitko se ne javlja za riječ. Dobro, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dakle, sutra u 12 sati eh, glasat će se o ovom prijedlogu, a rok za predavanje amandmana je danas do 13 sati. Potom se da su se klubovi složili da glasovanje o um, e, izjavi komisije, komisije o situaciji u Venezueli se prebacuje na sljedeće plenarno zasjedanje. Ima li komentara? Nema. Time je ova izmjena prihvaćena. Sljedeća točka jeste izjava Vijeća i komisije, a tiče se rodne ravnopravnosti i imenovanjima u područje ekonomske i monetarne politike Europske unije. U ime Vijeća, gospođa Čijat, izvolite. Oh, Molim, vas da molim vas da svi oni koji ne žele sudjelovati, ne žele prisustovati ovom izlaganju, da napuste dvoranu. Gospodine Fehovštad, gospodine Bulman, molim vas da ne diskutirate ovdje u dvorani.

Dakle, ovdje imamo još kolege koji žele napustiti dvoranu. Dobro, izvolite. Members, Poštovani zastupnici, prije svega želim zahvaliti predsjedniku Tajaniju na pismu koje je vijeće primilo prošli tjedan. Uvjeravam vas da smo opredjeljeni za promicanje rodne ravnopravnosti. To je važno pitanje. Rodna ravnopravnost eh, među visokim dužnosnicima u EU ključno je pitanje i za vijeće. Istovremeno eh, postupak eh, imenovanja temelji se na pravilima koje moramo poštovati poštovati. Vijeće je uvijek postupalo i nastavit će postupati u skladu sa svim relevantnim odredbama e, zakona Europske unije u pogledu e, svoje uloge u imenovanjima. Isto tako očekujem da će i sve druge institucije koje e, sudjeluju u pravnom okviru učiniti sve što mogu da promiču rodnu ravnopravnost. Dakle, zato me iznenadilo da je parlament pokrenuo to pitanje baš u odnosu odnosu na vijeće. E, pismo predsjednika Tajanija govori o pravnim aktima koji uređuju imenovanja na tri, u tri e, pravna organa Europske unije. Ta tri tijela su e, jedinstveno nadzorni, nadzorno tijelo, E, bankarska grupa dioničara u okviru Europske bankarske agencije i e, e, tijelo za jedinstvenu rezoluciju. Želim pojasniti da vijeće ne sudjeluje u izradi užeg izbora i odabir kandidata za bilo koje od ta tri tijela. Uži izbor kandidata za imenovanje za tijelo za jedinstvenu rezoluciju daje komisija. Kandidati za jedinstveno nadzorno tijelo su u nadležnosti Europske središnje banke. E, posljedično za oba ta tijela Europski parlament odlučuje o tome tko e, e, je uspješan na tom natječaju. Uloga vijeća ograničena je na formalno odobrenje odabira koje vrši parlament. Što se tiče imenovanja u Europsku e, bankarsku agenciju, vijeće nema tu uopće nikakvu ulogu. Što se tiče odabira članova izvršnog odbora ECB-a, vijeće ima tu ulogu u postupku odabira. No uvjeravam vas da e, ponavljamo važnost rodne ravnopravnosti u svakom postupku odabira i pozivamo države članice da predlažu ženske kandidate. Vjerujem e, da sve institucije Europske unije koje sudjeluju u pripremi užih e, izbora i odabiru kandidata poštuju i drže se načela rodne ravnopravnosti i da će to nastaviti raditi i u budućem. Rumunska će dok predsjeda Europskim vijećem nastaviti promicati na europskoj razini načelo rodne ravnopravnosti kako bi olakšala raspravu o mogućim koracima naprijed i e, poboljšanju zakonodavne agende osobito kada govorimo e, o e, ženama koje su u izvršnim tijelima no već je postignut napar kroz dosljedne napore i e, vijeća i parlamenta e, u odnosu na direktivu o ravnoteži između rada i privatnog života. E, tu smo, mi želimo dati doprinos mainstreamingu rodne ravnopravnosti u okviru Europske agende kako bismo osigurali ravnopravni okoliš u našim društvima i na našim tržištima rada. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala gospođo Čiot. U ime E, hvala gospođo Čijot. U ime komisije povjerenica Jurova. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, e, u e, ime komisije, uključujući potpredsjednika i, i povjerenika koji su sada na ECOFIN vijeću pa nisu ovdje, zahvaljujem na ovoj prilici da razmijenimo stajališta o rodnoj ravnopravnosti u EU a i u odnosu na pismo koje je predsjednik Tajani poslao u tom području. Prvo želim naglasiti da je ova komisija potpuno opredijeljena za načelo rodne ravnopravnosti i poduzela je odlučne koruke u tom pogledu. 38,6% e, viših upravnih dužnosnika su sad žene, e, e, do 30% bilo u studenom 2014. Broj direktorica glavnih uprava E, povećao se na 30%, sa 5 na 12. Broj ženskih zamjenika glavnih direktora povećao se sa 8% na 42%, to znači od samo 3 na 20. Isto tako smo se suglasili da ćemo nastaviti e, e, e, uzeti u obzir da su žene osobito podzastupljene u području bankarstva i financijskih usluga. Tamo ima samo 15% žena kod privatnih izvršnih dužnosnika. Ta podzastupljenost žena može se vidjeti u javnom sektoru u tom području. Žene rijetko čine jednu trećinu upravnih tijela, većina e, nacionalnih središnjih banaka. Podzastupljenost žena može se vidjeti na sličan način i u e, molbama e, i zahtjevima za mjesta u agencijama Europske unije koje djeluju u tom području. U prosjeku 4 do 5% ima više muških nego ženskih kandidata. E, u konkretnim e, slučajevima o kojima danas raspravljate želim naglasiti da iz članka 283.2 e, ugovora o funkcioniranju Europske unije proizlazi da komisija nema nikakvu ulogu u imenovanju novog člana izvršnog tijela Europske središnje banke. Što se tiče Europske bankarske agencije, uloga agencije je ograničena na pomaganje e, e, nadzornom odboru u odnosu na imenovanje e, predsjednika Europskog bankarskog tijela. Što se tiče jedinstvenog tijela za rezoluciju, tu Europski parlament dobiva od komisije uži izbor kandidata za predsjednika i potpredsjednike drugih članova tog odbora u odnosu na uredbu kojom se osniva to tijelo e, imenovanja se temelje na zaslugama, vještini, e, znanju u financijskim područjima, na stručnosti i iskustvu. U skladu sa člankom 56.4 te uredbe kandidati se odabiru na temelju e, otvorenog natječaja za odabor gdje se poštuje načelo rodne ravnopravnosti, iskustva i kvalifikacije. Komisija je snažno za podršku ženama koje imaju nužne kvalifikacije da dođu na e, vrhunske položaje. Uzimamo to u obzir i e, e, strogo se pridržavamo zahtjeva u postupku odobara i informiramo Europski parlament u svim fazama tog postupka. U slučaju predsjedatelja Europske bankarske agencije i i člana e, odbora e, za jedinstvenu rezoluciju e, Ženske kandidate nisu ispunili kriterije često zato što nisu imali traženo minimalno iskustvo, profesionalno iskustvo ili iskustvo na višim upravnim položajima u financijskom području. Mi ćemo i dalje raditi na ove vrlo važne stvari. U slučajevima kada komisija ima ulogu u tom procesu, ona će i nadalje E, blisko pratiti pitanje rodne ravnopravnosti kada sastavlja e, uži izbor kandidata za financijske agencije komisije. Hvala lijepa. Hvala, gospođo povjerenice. Na minutu i pol riječima kolegice Delange. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Evo, ušla sam u posljednjem trenutku. i spričavam se što sam kasnila, čula sam samo pola e, toga, a razlog je to da je da sam imala važan telefonski razgovor sa školom koji pohađa moj sin. I to upravo ukazuje na to koliko je, to, koliko je situacija teška za žene. S jedne strane posao, s druge strane obitelj. Nije zapravo ovdje riječ samo o ovom vrhu, znate, leda o ove tri imenovanja koja su aktualna nije riječ samo o prijedlozima pojedinih e, klubova. Ako imamo odličnu kandidatkinju iz Irske, e, i, a s druge strane imamo i e, kandidata koji je muškarac. Riječ je o debati, riječ je o političkoj debati. u trenutku. Nekada nekima to više odgovara, drugima manje odgovara, ovisno o tome samo čiji je kandidat. Dakle, imamo tu mnogih elemenata u ovoj raspravi i mnogi koji će se javiti za riječ sigurno će isniti i svoje motive. Kao što je komisija rekla, problem je u tome da kada je riječ o visokim pozicijama, mali je broj visoko kvalificiranih žena i naš je zadatak da potičemo žene kako bismo imali kvalificirane kandidatkinje i u bankarskom sektoru i u drugim sektorima važno je da imamo dobru usklađenost privatnog i poslovnog života, da imamo eh, riješenu situaciju eh, kada je riječ o djeci, skrbi za djecu, eh, da i ako pogledamo situaciju u škole, kako se može dogoditi da ako se kaže nacrtajte vatrokasa, nacrtajte lježnicu, da zapravo 50% djece će nacrtati uvijek e, muškarca. Dakle, trebamo u školama imati i pozitivne primjere. Moramo imati, e, pa početi već i kod odgoja djece u školama i pokazati im da postoji drugačija mogućnost e, odabira. Gospođa Persona, jednu minutu, izvolite. E, Hvala lijepa. Kao što smo se podsjetili, postupak je bio ispravan i stoga ćemo glasati. Međutim, problem je puno složeniji. Naročito, kao što nas je podsjetila povjerenica, radi se o tome da su žene nedovoljno zastupljene na svim važnim dužnostima i to na svim razinama. U privatnim tvrtkama te u e, ustanovama koje su financijske ili ekonomske prirode, e, tu je zastupljenost još i e, premalena zastupljenost još i više izražena ne znači da nema kandidatura i da se ne mogu stvarati na drugačiji način. Međutim, ono što treba napraviti jest e, pokušati e, postupiti drugačije. Dovoljno bi bilo da djevojkama se kaže studirajte ekonomiju i moći ćete imati dobru karijeru jer ako se nekome kaže slušaj, buduš li studirala ekonomiju, nećeš nikada napraviti karijeru, rezultata neće biti i u krajnjoj liniji neće biti kandidatkinja za takva mjesta. Nije dovoljno samo imati ispravno stajalište već promicati stvari na europskoj razini. Trebali bismo tražiti od država da na, u cijeloj Europi promiču upisivanje na studije ekonomske, znanstvene i tehničke za djevojke. Hvala. Gospođo Trebezius na minutu i pol. Hvala gospodine predsjedavatelju. U Brandenburgu je odlučeno da u parlament, eh, parlamentu moramo imati paritetni odnos zastupnika razlog ili obrazloženje jeste da par, za to da mora biti jednak broj muškaraca i žena jest da parlament jeste odraz e, samog stanovništva. 50% glasača su žene ili 50% e, su muškarci, a izazov koji je pred nama jest da udio žena u politici je znatno niži nego u društvu. Sudjelovala sam na nizu um, događanja i udio žena uvijek je vrlo nizak, 25 do 30%. Pa kako razumijete sada ovu odluku? Je li ona pravična ili nije? Gdje će biti granica? U kojim sve skupinama, odborima želimo uzeti u obzir udio žena? Što ćemo onda sa vjerom? Hoćemo li tu staviti eh, kvotu? te reći, pa onda uzeti u obzir i sve e, manjine, ne znam, e, osobe sa dijabetesom, e, sa mršave, debele, visoke, niske, gdje su granice. Demokracija na pruža glasačima mogućnost da beru one koji će ih najbolje zastupati. Moramo imati povjerenja u glasovače, kao i u ekonomiji moramo se odlučiti za one koji su najbolji, koji su najprikladniji za obnašanje obnašanja određene dužnosti i to neovisno o spolu. I ja sam inženjerka, kada sam počela studirati, udio žena u tehničkim studijima iznosio je tek 15%. 30 godina kasnije ništa se nije promijenilo. Moramo jednostavno priznati da postoji razlika između žena i muškaraca. Hvala. Sada riječ ima gospodin Torvac. Izvolite vi Gospodine predsjedavatelju, od vijeća i komisije čuli smo izjave, čuli smo i one običajne isprike. Ako sve to sada sažmemo, onda sve što možemo čuti jeste pa nismo mi krivi. To je zapravo začarani krug u argumentaciji. E, problem se definira na način da se kaže nema dovoljno žena koje su dostatno kvalificirane e, i stoga one nikada zapravo neće doći u na visoke pozicije. I to se zapravo krećemo u u krugu. To je kao kada čujete u zračnoj luci let kasni zato što je u dolasku kasnio. Dakle, to je, to, zapravo imamo istu argumentaciju. I sada smo tu postali malo i nemirni. Kolegice nekada kažu pa dobro, ako muškarci razmišljaju o ovom pitanju, onda ne to čine na drugačiji način nego mi žene. I to smo vidjeli i 2008. godine kad smo imali financijsku krizu u svim eh, bankama na visokim pozicijama sjedili su muškarci i oni su donijeli eh, od glavne odluke. Možda bi se kriza bolje prošla kada bi na tim pozicijama bile žene. E, gospodin Hvala gospodine predsjedavatelju. Novi prijedlozi vijeća i e, komisije te također i e, popisi za imenovanje, to je zapravo sve to nije ne odgovara u današnjem vremenu. Da ovdje imamo prijedloge samo e, kandidata koji su muškarci, to nije u duhu e, našeg vremena odavno su žene ušle u svijet financija, znanstvenih institucija. One su na visokim položajima i vrijeme je napokon da imamo ravnopravnost. Parlament se već cijeli niz godina bavi ovim pitanjem, ali koliko dugo ćemo još šutiti i samo promatrati. Stoga pozivam vas da djelujete dosljedno te da se sada pričeka da vijeće i komisija predaju prijedlog kako će se riješiti ovaj problem srednjovjekovnog pristupa imenovanjima. Hvala, gospodin Matijas, izvolite. Um Hvala lijepa. Rodna jednakost temeljno ljudsko pravo ali čini se da je to samo mrtvo slovo na papiru kada govorimo o ekonomskim monetarnim pitanjima. Općenito se e, žene naprosto makne e, direktive e, na upravnim odborima Europske unije ima samo 2.25. Vijeće kaže da pere ruke e, kao i komisija, ali zapravo komisija daje konačni popis. Na konačnom popisu ima vrlo malo žena žene e, nisu e, tamo imamo kompetentne žene žene koje imaju specijalistička znanja stručnost i to je zapravo uvreda i ženama i ljudskom rodu u cjelini to je zaista velika sramota E, dok imamo ove popise e, za imenovanje na kojima su samo muškarci, e, trebamo zapravo priznati svoju odgovornost, a ne sa, i dalje nastaviti ovu nepoštojnu situaciju u unije. Zahvaljujem. A sada nam dvije pole minute, gospođa Donano. Merci, monsieur le Hvala. U utorak 26. veljače na odboru Ekon e, bio je Filip Lan koji je bio izabran za člana upravnog odbora e, za Europsku središnju banku sa gospodinom Kamperom za Europsko bankovno tijelo i e, još jednim muškarcem koji se kandidirao za predsjednika jedinstvenog sanacijskog odbora. Dakle, jasno kažemo da žene ne dobivaju ta visoka mjesta. To nas uopće ne čudi. Svega 39% visokih dužnosti na europskoj razini obnašaju žene. Volimo o tome raspravljati, pričati i rekla bih čak lupati u prazno, ali konkretno ništa se ne događa. Pogledajmo samo vrh Europske unije. Europsku komisiju. Od 13 predsjednika komisije Europske unije niti jedna nije bio žena. Nije bilo žena ni među osnivačima, utemeljiteljima Europske unije. Od 28 europskih povjerenika svega je 9 žena. Da li to moramo smatrati normalnim? s obzirom na broj žena u Europi, je li toliko teško naći 14 kompetentnih žena? O svemu ovome samo se priča, jer naravno to daleko od toga da ne bi bilo moguće i ništa se ne mijenja na čelu europskih institucija. Pogledajmo predsjednika Junckera e, koji smo vidjeli kako je saminicu šefa protokola e, pogladio i razbarušio po glavi i to pred kamerama. Je li to slika žene u Junkerovoj komisiji? Često nas podsjećaju da je rimski ugovor bio jako napredan kad je od 1957. već upisao da žene i muškarci trebaju biti jednako plaćeni za jednaki posao. Da, samo što je jedini problem da nakon 60 godina se nije ništa puno promijenilo, uključujući niti u zemljama koje su utemeljile Europsku uniju. Prema tome, dosta pričanja, pređimo na konkretna dijela. Hvala. Riječ ima kolega Šošnjaš na minutu. Ponovo slavimo e, jednakost u našim institucijama. Vi pokazujete da ste potpuno odvojeni od stvarnosti. E, malo dijete ima e, više zdravog razuma nego zastupnici u ovom parlamentu. Postoji puno dokaza e, da nema dovoljno žena koje rade na tim položajima, a vi još uvijek mislite da žene to mogu, mogle bi, osjećaju da bi mogle. Znate stvari bolje nego same žene, želite ih prisiliti da e, shvate vaše šašove vizije o ženama. Govorite o ženama kao polovici biračkog tijela pa i kažete pa što onda? postoje maloljetnici u našem društvu koji nisu zastupljeni u parlamentu. Dob još uvijek nije e, e, e, e, oni koji su maloljetni još uvijek ne mogu glasovati. To ne znači da se njih diskriminira. Hoćemo li sada gledati e, na primjer ravnotežu između vozača i prevoditelja u parlamentu? Prihvaćate li pitanje? Gospođa Valtmans, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Mislim da sve žene zastupljene danas u ovoj dvorani su zapravo uznemirene. Mislim da moramo danas dignuti glas. Nečuveno je da vi kažete da e, ovaj parlament e, je glup nevjerojatno je <laughs> kako onda vi želite ovdje zastupati žene. Oprostite, mogli ste se javiti za pitanje, a ne za izjavu. Ako nakon 25, minuta, 25 eh, sekundi niste došli do pitanja, pretpostavljam da nemate pitanje. I za pitanje imate 30 sekundi. Ja sam liberalan, sve razumijem, ali ako se javite, onda možete ovdje iznijeti samo pitanje, a ne iznositi svoje stajalište. Stoga, evo, budite kratki i dovršite svoje pitanje. Upalite mikrofon. Ok. Kan alsjeblieft uw statement herhalen? Možete li još jednom ponoviti svoje objašnjenje zašto su žene manje sposobne od muškaraca, jer to je sve što sam razumjela eh, od onoga što ste rekli. Rekao sam da se ne radi o inteligenciji koje nemamo, nego zdravi, nemamo zdravi razum. Činjenice pokazuju da su žene bolje za neka, neka druga radna mjesta, a muškarci opet za neka druga. Na primjer, većina usmenih prevoditelja su žene. Možda e, su one bolje za usmeno prevođenje, a više vozača su muškarci, pa su onda možda oni bolji za e, vozače. E, e, ro, razni rodovi imaju različite talente i to treba prihvatiti. Hvala. Evo, čuli smo pitanje. E, dakle, mislim da i drugi koji se javljaju za pitanje imaju slično pitanje. Da vidjeli ste da nisam tako stroka da je riječ o dodijeljenom vremenu za govorenje. Dakle, nisam ovdje bio samo velikodušan, nego kada je gospođa Delange govorila, zapravo bio sam ovdje e, zaposlen, pa sam onda vidio da govorila malo duže, to sam omogućio da i drugima, a sada idemo dalje, gospodin Ferber na minutu i pol. Hvala gospodine predsjedavatelju, poštovane dame i gospodo. Ako imamo rodnu neravnopravnost u institucijama Europske unije i drugim institucijama, to nije nikakva tajna. Razlog tome jest da i na nacionalnim razinama imamo istu tu neravnopravnost kada je riječ o vode geme gremijama, pa onda nemamo niti podmlatka za e, europsku razinu. Stoga moramo se pobrinuti da se na nacionalnim razinama potiče žene. I potrebna je ova rasprava, ali ono što me smeta jest zapravo način na koji vodimo ovu raspravu. Svi oni koji se sada ovdje uspućuju imali su priliku da kada se, se e, su se mjesta ispraznila i ponovno punila, da na mjesto žene ponovno uzmu ženu, a to nisu učinile. I kada su postali kandidati muškaraca i žena, uvijek su davali prednost muškarcu, a mi smo rekli ženi se treba dati e, prednost. A onda tu imamo sada i pisma gdje u kojima stoji ovdje imamo dakle kvalificiranog muškarca, ali drugi kandidat je žena. Zapravo to je nešto što nikada nisam u životu vidio u privatnom sektoru, jer tamo bi bi to povuklo za sobom i posljedice. Stoga, ako imamo kandidatkinju, onda njoj trebamo dati prednost i ne trebamo, se dalje, ne trebamo dalje voditi ovakve rasprave. Hvala, gospodine Ferber. E, gospođo imate li pitanje za gospodina Ferbera ili ste htjeli reagirati na gospodina Šošnjera? Dakle, imate li pitanje za gospodina Ferbera? Ne, ako nije za Ferbera, ne mogu prihvatiti, a sada riječ ima gospođa Beres na jednu minutu. Hvala. Prije gotovo godinu dana 8. ožujka prošle godine predsjednici institucija su se nakon imenovanja gospodinu Gindosa je upućen dopis europskim tijelima da Europski parlament može dobiti eh, eh, popis selekcionernih kandidata od barem tri imena gdje će se e, poštovati dakle e, ravnopravnost e, spolova. A na kraju je ipak imenovan gospodin Filip i to se nije ispoštovalo. Mi molimo da nam u budućnosti pošaljete E, takav popis. Naime, vi nam sada govorite kako je postupak takav kakav je. Pa onda treba postupak promijeniti jer nije normalno da u financijskim institucijama, baš kao niti u drugim institucijama se ne poštuje ravnopravnost spolova. I ja E, mislim da morate jednostavno promijeniti e, postavke i nadamo se da u sljedećem mandatu svaka država članica za mjesto povjerenika imenuje i muškarca i ženu pa će postupak onda biti ravnopravan. Isto tako tamo gdje se broj kandidata za financijske ustanove preselekcionira treba prenijeti tu listu a Europskom parlamentu kako bi on mogao e, obnašati vlastitu dužnost. E, isto tako odbijeno je prijedlog socijalista i demokrata i nas traže e, i krive zato što smo tražili ravnopravnost spolova da kako to da naš klub zastupnika ima muškarca za predsjednika. Mi želimo kandidature jednih i drugih što ne znači da na kraju ne može biti izabran muškarac. Ali jedino o čemu će se govoriti u četvrtak, kada govorimo o jednoj od institucija, imat ćemo samo jednu kandidaturu muškarca. Hvala. Ispričavam se onima, ispričavam se, ali onima koje sam prekinuo, njima ne dozvoljavam postavljanje pitanja, a sada na minutu i pol gospodin Petrovski. Hvala lijepa, predsjedniče kolege. Danas govorimo o rodnoj ravnopravnosti kada se radi o tri kandidata za vrlo važne položaje e, u europskim e, gospodarskim i financijskim poslovima. Naš parlament bi trebao potvrditi ta imenovanja koje se e, dostavljaju takozvanom mužem izboru. E, e, klub ECR-a podržava rodnu ravnopravnost u procesu imenovanja i odobravanja imenovanja, ali isto tako bismo željeli imati zemljopisnu ravnopravnost. Svi ti kandidati dolaze iz takozvane stare zapadne Europe, a u središnjoj istočnoj Europi mislim da ne možete reći da biste da imamo kandidate sa zahtjevanim kompetencijama za te položaje. No, moramo e, imati na umu da svi ti kandidati trebaju kao prvo biti kvalificirani za obnašanje tih dužnosti. E, I oni jesu. Tako e, zapravo ne mislim da je rod jedina značajka koja se analizira u tom procesu. Isto tako htio bih spomenuti da Europska komisija se sada sastoji od 28 povjerenika uključujući 19 muškaraca i samo 9 žena. Mislim da je to jasan znak e, da rodna ravnopravnost nije u potpunosti izvršena kao pravo u toj vrlo važnoj instituciji. Dakle, kada govori, kada govori o rodnoj ravnopravnosti, komisija bi prvo trebala pogledati sebe. Hvala. Hvala. A sada na jednu minutu gospođa Infeld. Izvolite. Da, hvala lijepa. Mislim da je gospodin Soznjer upravo izvan svake dvojbe dokazao zašto ne možemo e, ostaviti muškarcima da vode svijet. E, kolege, puno godina raspravljamo o ovoj temi i svaki puta slušamo iste argumente. Slušamo, evo, Ovog puta trebamo imenovati muškog kandidata, ali sljedeći puta ćemo zaista, zaista ćemo imati rodno uravnoteženo glasovanje. To slušamo puno godine i to više nije vjerodostojno. Isto tako je zanimljivo da se tu ne radi o tome jesu li muškarci ili žene bolji jedni od drugih, nego je poznata činjenica da e, timovi u kojima su jedni drugi e, imaju bolje rezultate. Govorimo o nečemu što je vrlo ozbiljno. E, govorimo o onima koji nadziru financijski e, sektor. Zašto onda pristajemo na inferiornije timove, a ne, odlučujemo se za snažne, sposobnije timove koji će nadzirati te sektor? Čuli smo kako su neki e, kolege rekli da nema dovoljno kvalificiranih ženskih kandidata. Ma dajte, ljudi, živimo u Europskoj uniji, e, uniji sa preko 500 milijuna e, i Kažete mi da nema dovoljno kandidata. EPP Hvala lijepa kolegice. A sada na jednu minutu gospođa gospođo Infeld, gospodine Feber. Vaše izjave su vrlo zanimljive, ali drugih ne čuju jer oduzela sam vam riječ, mikrofon je uključen i ne prevode se. A sada e, riječ ima Scott Cato, izvolite. Ako je gospodarstvo pretežu muškarci, e, možda to ima veze sa bogatstvom. Osam muškaraca je toliko bogato koliko polovica svijeta E, e, e, muškarci dolaze u svijet rada, zanemaruje žene koje su ga rodile, odgojile. Kada žene dolaze u te sfere imaju drugačije perspektive. Ne moramo se svačati tome jesmo li bolji ili loši. Trebamo prihvatiti da moja polovica ljudske rase treba biti jednako tako prihvaćena u svim vrstama područja moći žene trebaju imati jednaku ulogu u gospodarstvu, u financiji. Više se ne slažem sa hipokritičkim riječima, a ne poduzimanjem ništa. Ne podržavam eh, da se, eh, u, eh, da se imenuje netko u nadzorne odbore financijskih institucija dok u izboru nije barem jedna žena. Hvala. A sada na minutu i polo gospodin Vjegas. Obrigado Čuli smo da postoje e, različiti problemi. Problem rodne ravnopravnosti, e, kao što vidite, gdje nije uskluđen e, i dobro zastupljen niti u Europskoj središnjoj banci, niti u nadzornim tijelima. I to stvara još jedno drugo važno pitanje, a to je demokratski nadzor tih institucija jer e, kada su ta tijela uspostavljena, oni su trebali biti političko neutralne institucije i imati samo stručnu ulogu. Međutim, s vremenom dobili su i nadzornu ulogu i sada e, kontroliraju različite programe pomoći. E, međutim, nikada demokratski nadzor nije išao ruku pod ruku s tim. I način na koji se upravlja tim institucijama zapravo je samo farsa demokracije. Popis kandidata koje bismo mi trebali dobiti e, često imaju ili jednu, e, ima ili jednu ili niti jednu ženu. I kada je i bilo ženskih kandidata, konačni se izbor nije E, bio u skladu sa onim što je predložio Europski parlament. Ovakva situacija ne može se nastaviti, ona e, je nepodnošljiva. Samo pokazuje kako visoke financije zapravo igraju važnu ulogu ovdje, a zapravo nema pravog nadzora. Hvala. A sada na minutu i polo gospođa Estera gospodine predsjedniče banko central europeo hvala lijepa europska središnja banka ima ženu u izvršnom odboru među pet muškaraca u e, vijeću jedan žena za dvadeset devet e, muškaraca a e, jedinstveni odbor za senaciju, svi kandidati su muškarci. Jedinstveni nadzorni mehanizam, svi muškarci. Europsko nadzorno tijelo, predsjednik je muškarac. Jasno je da postoji nejednakost u e, svijetu moći. A naročito kada se radi o izvršnim dužnostima u svijetu financije. U Europskoj uniji nedostaje rodna ravnopravnost, a ono što je važno da treba uvrstiti u horizontalne aspekte rodnu osviještenost. Vrlo je važno da prekinemo sa stereotipima jer ovdje se radi o ljudskim pravima. A to je ono što gospodin Sosnjec ne razumije. Trebamo prestati sa stereotipima jer ćemo na taj način imati jedno bolji svijet koji će biti ravnopravniji čak i u ekonomskom sektoru. Hvala. Prihvaćate li pitanje gospodina Šošnjesa? Izvolite. E, dysponujemy na YouTubie statystykami, e, co kto ogląda da e, pogledate YouTube vidjet ćete točno tko što nadzire i tu ćete vrlo jasno vidjeti da e, postoje nadzor sa samo 18% muškaraca. Jednostavno rečeno e, E, žene se više zanimaju za druge sektore, a ne za politiku. Kako da se one više zainteresiraju za politiku? Gospodina Šošnjez, ovo nije bilo pitanje. Pa Ne, e, evo pitanja. Što biste vi rekli s obzirom na to da žene ne gledaju političke filmove na YouTube-u? Šta vi o tome kažete? Izvolite. Hvala. Pa skandalozno je to da ste vi zastupnik u ovom parlamentu koji zastupa vrijednosti europskih institucija. Hvala. A na jednu minutu gospođa Toja. Izvolite. Ne želim e, da niti jednu sekundu moje minute potrošim, međutim to trebam napraviti. Da kažem koliko je sramotno da čujemo ovakve riječi u ovom parlamentu kada se govori o ženama. Zaključujemo ovaj parlamentarni saziv na isti način. Uvijek gledamo isti film. Parlament traži, komisija ništa ne napravlja. Kada vidimo koliko je mikroskopska zastupljenost žena u financijskim institucijama. E, treba naravno e, braniti načelo ravnopravnosti jer načela treba braniti i kada su abstraktne prirode. Međutim, ja mislim da ovdje mi ne tražimo dobru volju ili neki lijepi gest. Ne, jednostavno treba pokazati da zastupljenost žena i, e, u institucijama pokazuje e, i čini te institucije snažnije i konkretnije. Pogledajte talijansku burzu koja je napravila studij gdje se znanstveno dokazuje da tvrtke koje imaju žene u upravnim odborima imaju bolje rezultate i bolje se odupiru krizama. Hvala. Na jednu minutu gospodin Urtasun. Hvala. Htio sam i jednostavno početi od toga da u potpunosti odbacujem riječi koje sam upravo čuo. Da muškarci ne mogu biti privoditelji, da žene ne mogu biti vozačice. E, dakle, to je nešto što čovjek u ovom parlamentu ne mora slušati. Čini mi se da financijske institucije se bave e, ženama e, dvije žene od 29. u upravnom odboru Europske banke i tako dalje. E, bilo je i reći nam onu staru priču, stari refren da jednostavno kada je muškarac ode iz tih tijela da će onda na njegovo mjesto doći žena. Pa to je nedopustivo. Nakon svega što smo 8. ožujka vidjeli e, povodom Dana žena, ovakve izjave su jednostavno nedopustive. Moramo odbiti sve kandidature e, koje ne odgovaraju ovome i neka nam pošalju druga imena. Hvala. Gospodine Šošnjac, mislim da ste se dovoljno često danas se javili da postavite pitanje. A sada riječ ima gospođa Parlament stalno e, i ponovno se odlučuje o tome kako nema dovoljno žena u financijskim ustanovama i stalno sam kažu pa to će biti sljedeći puta. Ne radi se o tome e, ima li žena koje studiraju i koje su kompetentne po pitanju ekonomije i financija, bez obzira radili se o privatnim ili javnim ustanovama e, i kada se radi o financijskom nadzoru. Ono što je pitanje je vidimo li mi da ta kompetentnost postoji, da li se netko kandidira, e, da li mi prihvaćamo te kandidature, e, postoji li jednakosti između muškaraca i žena, ali ne radi se samo o pitanju ravnopravnosti koje je važno, već je bitno i pitanje kvalitete. Da li ćemo kvalitete polovine čovječanstva uzeti u obzir ili nećemo? Ono što predlažem je da baš kao što smo čuli za e, kandidate za mjesta povjerenika, treba biti kandidata i kandidatkinja istovremeno za ulazak u uži izbor i onda će neka se s tog užeg izbora bira. Hvala. Na jednu minutu gospođa plinkević Hvala lijepa. U četvrtak ćemo glasati kako bismo prihvatili ili odbili kandidature, odnosno imenovanja dvije važne osobe za važne dužnosti u e, institucijama, a e, sam, svi kandidati su muškarci. Žene su nedovoljno zastupljene u bankarstvu i u monetarnim institucijama. Svega 15% žena obnašaju dužnosti u tim sektorima. Pa nevjerojatno je da početkom 21. stoljeća moramo podsjećati na to da je jedan od glavnih načela Europske unije, ono rodne javnopravnosti nešto što se treba primjenjivati uključujući u europskim institucijama jer e, rodna ravnopravnost ne stoji samo u temeljnim ugovorima već i u tri direktive koje govore o financijskim ustanovama. Pa kako to da Europska unija ne poštuje vlastite zakone? Rodna ravnopravnost je nešto što moramo imati u svim europskim institucijama. Hvala. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Gospodin Farija, izvolite. Hvala lijepa. Prije svega moram reći da mi je jako žao što sam čuo one riječi iz usta gospodina Šošnjica. To je zaista nedopustivo. A što se tiče rodne perspektive u Europskom parlamentu, imenovanja za visoke dužnosti u Europskoj uniji, da je to dano trojici muškaraca kad se radi o središnjoj banci. I ne znam kako to kada mi imamo vrijednosti, a treba ih provesti u praksi, nastavljamo i dalje sa e, kulturom koju su na ta mjesta dolaze muškarci. Reći je da žene nisu dovoljno kvalificirane jednostavno nije točno. A socijalna stigma prema ženama je nešto za što se zaista možemo pitati dokle će trajati. Kolege iz odbora za ekonomska i monetarna pitanja trebali bi ponovno razmisliti koga imenuju za mjesta iz financijskih institucija. Hvala kolegica Grapini. Hvala lijepa. Povjerenice, ovo nije prva rasprava o ravnopravnosti spolova. Jer ravnopravnost spolova jednostavno je potreba, ona nije neki hir. Ovog puta govorimo o tome u sektoru financijskih institucija. Pogledajmo povjerenike. Tko predlaže povjerenike? Pa države članice. Čula sam što je kolega rekao da se moramo vratiti temeljima, dakle obrazovanju ako e, u ovom parlamentu neko tvrdi da postoje poslovi za muškarce i poslovi za žene, onda moramo reći da je ovaj parlament jako nazadan. Dakle, ni, e, moramo jednostavno pokazati dobru volju i promicati žene. U parlamentu ima manje potpredsjednica nego li potpredsjednika. Međutim, i države članice moraju primjenjivati pravila o ravnopravnosti spolova. Pitam vas koliko ima žena koje su guvernerke narodnih banaka, koliko njih su viceguvernerke. Dakle, jednostavno u državama članicama moramo primijeniti ravnopravnost spolova. Hvala, gospođa Bilbao, izvolite. Gracias, presidente, komisarija. Lo Hvala lijepa povjerenice. Ovo što se dolazi sa imenovanjima u e, financijskim institucijama u Europskoj uniji, ne vidim e, što se dogodilo e, nedavno 8. ožujka. Svake godine govorimo isto tako. Kada smo obilježavali 20-godišnju eura, govorili su samo muškarci. E, moramo e, znati iz kojeg razloga e, trebamo imati rodnu ravnopravnost jer ovakva situacija zapravo stvara i to da jednostavno sami sebe lišavamo dobrih kandidata i puno talenta. Pogledajte što se dogodilo 8. ožujka profesionalna karijera zamislite kao atletsku stazu a e, muškarci trče utrku bez prepreka dok e, žene trče utrku s preponama mi kao žene imamo puno prepreka i trebamo imati dobre zakone hvala sada zastupnik Etrić ima riječ Hvala. Čvrsto vjerujem da su žene jako sposobne, možda i sposobnije za neke stvari nego li muškarci. I u tom smislu je davati više ženama mi se čini e, zapravo snishodljivo. Jer e, ne treba imati e, umjetne načine da se žene stave na one dužnosti gdje ih sada ima manje jer e, jednostavno će muškarci koji se zalažu za sadašnju situaciju, e, oni bi to smatrali e, da je to jako dobro. Naime, ako se oni zato zalažu i kažu da, da, ima puno žena, reće da je to napredak, a zapravo e, ne, oni nikada neće reći ja gdje su muškarci. Ja jednostavno mislim da su žene dovoljno sposobne da same dođu na ta mjesta i na te dužnosti, a da ih nitko ne treba na to umjetno podsticati. E, hvala sada zastupnica Jeten Hvala lijepa. E, Sirpa Pjetikajnen je jako dobro definirala stvari. Ne radi se ovdje samo o činjenici da u Europi nema kompetentnih žena koje bi mogle obnašati važne dužnosti u financijskim institucijama u Europi. Jednostavno nitko ih ne želi pronaći. E, da li netko može reći da u Europskoj uniji nema dovoljno kompetentnih žena koje bi mogle obnašati ekonomske dužnosti ili raditi u Europskoj središnjoj banci. Apsolutno se ne slažem s onim što je rekao gospodin Šosnjec. On je na ishodljiv i e, preziran način govorio o ženama. Mislim da je jednostavno došao trenutak da pokažemo kako različito gledamo na stvari ovdje, jer upravo ovakva stajališta E, su e, snishodljiva, ali istovremeno to mišljenje je jako rasprostranjeno u Europi. Jednostavno radi se o problemu stajališta i mentaliteta. Hvala. Time smo zaključili postupak spontanog javljanja za riječ. Iskoristio bih priliku da kažem nešto, inače se ne javljam za riječ, ali pomno sam pratio ovu raspravu i mogu potpisati većinu onoga što je ovdje rečeno. I, međutim, ova rasprava imala je jednu žrtvu, a to je jezik. Ako e, sada e, čujem e, ovdje kako me oslovljavaju. U, na engleskom uvijek ne chairman, chairwoman, od toga je postao chairperson, s time mogu živjeti, ali e, međutim u međuvremenu je rasprava toliko e, to toliko uznapredovala da me se oslovljava samo sa chair. Ali ako zapravo ovdje se vidi tko zapravo sjedi, muškarac ili žena. I ono što se sada napravilo jest da se osoba pretvorila u stvar, u chair, odnosno stolac. I stoga mislim da bi bilo dobro da se konkretno oslovljamo. A sada riječ ima gospođa Jurova i don't know if i will not make a mistake but i would ne, znam hoću li pogriješiti ali evo gospodine predsjedniče poštovani zastupniče hvala vam na vrlo zanimljivoj raspravi imam nekoliko komentara imamo dovoljno dobro kvalificiranih žena u financijskom sektoru. Kada govorimo o sektorima i deficitu, vidimo deficit u odnosu na kvalificirane žene u sektorima tehnologije i IT-a, ali u financijskom sektoru imamo dovoljno visoko kvalificiranih žena. Od 62% eh, onih eh, eh, koji su diplomirani sveučilištu